Velika mi i veliko mi je zadovoljstvo da mogu pozdraviti delegaciju Kanadskog parlamenta koja sjedi u galeriji za publiku. Delegaciju predvodi zastupnik Davidson koji je predsjednik parlamentarne udluge Kanada Europa, a njezini su članovi parlamentarci iz dva doma parlamenta eh, iz Kanade iz nekoliko kanadskih pokrajina a e, oni su ovdje jer se održava sastanake između zajedničkog odbora Kanade i Europe. Pogodila su nas tragični događaj koji su se dogodili u parlamentu u Otavi 22. listopada ove godine. Moram izraziti divljenje na hrabrost kojom je na taj atentat reagirao kanadski narod moramo svi braniti temeljne vrijednosti kako u Kanadi, tako u Europi. To su naše zajedničke vrijednosti. Želim e, ugodan boravak kanadskoj delegaciji u našem parlamentu. Dobrodošli. Prelazimo sada na glasanje. gospođa Jala Sender. Oprostite. Ne znam je li to već rečeno jutros, ali mislim da bismo svi morali ipak izraziti zadovoljstvo što je e, sonda stigla na kometu. To je veliki rezultat rada Europske svemirske agencije. Eh, hvala gospođo sender da to je izuzetan uspjeh europske znanosti. A ja ovo govorim kao bivši povjerenik zadužen za svemir. Prelazimo sada na glasanje prijedlog